Okay. Einen speziellen guten Morgen für den geschätzten Kollegen Eugen Freund. Dobro jutro i e, molim e, da najprije posebno e, zaželimo dobrodošlicu našem kolegi Eugenu Freundu. A sada ću nastaviti na engleskom jeziku gdje ćemo preći na 12. točku dnevnog reda i e, govorit ćemo o e, razmjeni mišljenja o e, opasnosti koje predstavlja streljivo koje se baci u more. Svako toliko čujemo vijesti o tome kako se nađu različita streljiva i oružja iz Prvog i Drugog svjetskog rata ili pak da su ljudi e, imali problema zbog toga e, što je došlo do eksplozije kad su tako su nešto naišli kada e, su bilo radili bili su pak u moru imali problema ribari zbog plinova koji su ostali iz prvog svjetskog rata u moru. A danas ćemo govoriti problemima koji predstavljaju streljivo koje je bačeno u more. Dora Barrera Ramos je naša gošća. Ona je e, se bavi pitanjem e, regionalne sigurnosti i suradnje u glavnoj upravi Mare, a tu je i Pier Francesco Moretti, referenca znanstvena pitanja i zajedničke programske inicijative a Nacionalnog istraživačkog centra Ocean iz Italije. Najprije dajem riječ gospođi Bereri Ramos, a nakon toga će riječ dobiti gospodin Moretti. Dobro jutro svima. E, idem e, se najprije zahvaliti svima što ste jutros došli na ovaj sastanak i hvala lijepo što ste me pozvali. Zaista mi je drago što vam mogu danas predstaviti ovako značajan problem kao predstavlja streljivo e, ostavljeno u moru. Puno se bavimo pitanjem opasnosti koje predstavlja streljivo e, bačeno u more kao i drugo oružje. U e, Europskoj uniji to se naročito osjeća na Jadranu, e, na Sredozemlju i na Baltičkom moru. Prema podacima Odbora za zaštitu Baltika jako velik broj komada oružja bačen je u Baltičko more nakon drugog svjetskog rata. To su impresivne brojke. E, sam e, razmjena, e, sam razmjeri streljiva koje se bace u more zaista izazivaju mnoge probleme a mnoge od njih e, su vezani zato da se radi zapravo o kemikalijama koji su dio tog oružja. I naravno to predstavlja opasnost za e, ekosustav u moru, a čak može biti opasno i po ljudsko zdravlje. Dopustite mi sada da naglasim činjenice da neeksplodirane streljivo i oružje može biti problem za razvoj plavog gospodarstva jer bilo sprečavaju bilo u potpunosti onemogućuju e, odvijanje gospodarske aktivnosti, a također postavlja i e, postoji činjenica da kada se postavljaju e, kablovi na morsko dno, jako e, se povećava rizik da se naiđe na takve probleme. Također, ako kočarice e, se koriste u tim područjima, to je također potencijalno opasno. Dakle, to predstavlja potencijalnu opasnost za korištenje morskog e, dna. Mi također radimo i na tome što treba učiniti za slučaj da se naiđe na takve predmete. Europska unija radila je e, na e, pitanjima pokušavanja otkrivanja gdje se But we are i e, mi e, naravno se bavimo i pitanje toga kako možemo danje pridonijeti iznalaženju rješenja za tako e, problematične situacije. Otkriti gdje se nalazi takvo streljivo i oružje vrlo je važno. Organizirana je mreža koja obavještava o tome gdje se nalaze e, takvi eksplozivni predmeti. I e, mi to dobivamo i iz Ujedinjenih naroda i iz različitih ministarstava obrane. Također smo uzeli u obzir pitanja e, sigurnosti i zaštite vrlo ozbiljno. Pokušavamo organizirati koordinirane reakciju za slučaj da se do takvih predmeta dođe i to je dio strategije za e, more i pomorstvo koja je nedavno prošle godine revidirana. Radi se dakle o akcijskom planu pomorskoj sigurnosti <clears throat> gdje izlažemo našu namjeru da surađujemo s državama članicama kako bismo poboljšali postupke <clears throat> za djelovanje u nenadanim situacijama. Mi i razvijamo zajedničke planove rada i jedinstvene načine na koje odgovaramo na takve situacije. <clears throat> Ono što je također važno jesu e, zaključci vijeća iz lipnja 2017. godine u kojem se govori o tome kako je potrebno da Europska unija i e, druge organizacije, Ujedinjeni narodi i druge relevantne organizacije surađuju. Europska unija pridonijela je također konzultacijama e, o izvještaju e, rezolucije četiri 171 o rješavanju problema eksplozivnih sredstava koje su bačene u more. Regionalne organizacije se time također bave i mi pokušavamo s njima surađivati. U tom smislu podržali smo izrade projekata o neeksplodiranom e, streljivu e, koje E, se je bačeno u more. Naročito smo to učinili u okviru e, strategije za Baltičko more. Nedavno smo pokrenuli putem programa rada za izravno upravljanje e, morima jedan dio o plavom sektoru kako bismo poduprli razvoj plavog gospodarstva. E, tu ćemo raditi i na tome da se iznađu nove inovativne e, naprave kako bi se otkrio neeksplodirano sredstvo, e, neeksplodirano streljivo koje leži na dnu mora. Mi surađujemo također i s Europskim E, Europskom službom za vanjsko djelovanje i Europskom agencijom za obranu. Radimo na tome da se e, ta tematika bolje upozna i također radimo na ostvarivanju sinergija s relevantnim dionicima. U ovom slučaju s Europskom službom za vanjsko djelovanje Europska je komisija pripremila konferenciju koja će se održati 20. veljače u Briselu upravo na temu neeksplodiranog streljiva u moru. I e, obavijestit ćemo vaše, tajništvo vašeg odbora o pojedinostima o e, toj konferenciji. Na njoj će biti predstavnici Europskog parlamenta, a uputili smo pozivi gospođi Fotigi koja e, predsjedava odborom sede. Ona će, nadamo se, biti i jedan od govornika na našoj konferenciji. Bilo bi nam zaista drago da e, dođu i sudjeluju u raspravi i drugi članovi pododbora sede kako bismo raspravljali o stvarnoj problematici vezano za neeksplodirano streljivo u moru. Na konferenciji bit će mnogi značajni stručnjaci za to pitanje. Nadamo se da ćemo naći i moguća rješenja o tome što možemo napraviti e, kako bismo bolje upravljali morima i oceanima. Hvala vam na ovom e, e, izlaganju. Sada je riječ gospodinu Moretiju. E, hvala lijepa. Hvala što ste pozvali mene kao predstavnika zajedničkog inicijativnog programa Ocean. I oprostite, ja ovdje predstavljam 21 državu članicu pa ću stoga govoriti na engleskom jeziku, a ne na talijanskom koji je moj materinji jezik. Za početak htio bih vam objasniti što je JPI Oceans. To je platforma iz 2011. godine pokrenulo je vijeće, a E, kaže se zapravo da se izolirano ne mogu rješavati problemi koji postoje u svijetu. Teško je da jedna država članica može sama naći rješenja za takve probleme, pa su e, mnoge države se odlučile raditi zajedno kako bi te probleme rješavali. I e, trenutno postoji 21 država članica koja u tome sudjeluje. Komisija ima status promatrača obično e, nemamo samo s nama predstavnike različitih e, ministarstva za istraživanje, već mnoge druge, promet, e, ribarstvo, razvoj. Dakle, predstavnici različitih različitih područja sudjeluju s nama i pokušavaju nam pomoći da riješimo te probleme. Ono što je također važno je da oni često imaju dugoročnu perspektivu. Ministri sudjeluju u tome. Dakle, sve je to na visokoj razini. A isto tako imamo e, asimetričan pristup. Znači, ne moraju se svi složiti oko svega. Naime, cilj nam je da damo dodanu europsku vrijednost, ali svakome se kaže morate napraviti ono što mislite da je relevantno e, u mogućnosti, e, u okviru mogućnosti koje imate na raspolaganju. Te smatramo da je takav pristup vrlo važan. Kao i obično u Europi imamo e, agendu za stratešku inovaciju i istraživanja. Mi to smatramo isključivo okvirom. Nije dakle a moguće se baviti baš svim aspektima, to je zapravo svojevrstan priručnik. Međutim, na kraju priručnika izlažemo deset različitih prioriteta. Ono što je najvažnije eh, je eh, da se bavimo pitanjima za koje smatramo relevantnim, koje su eh, dobre iz različitih aspekata. Ne usmjeravamo se samo na jedan jedini problem, već na različite mogućnosti prilikom istraživanja rješavanja različitih problema. A među e, tim problemima je i e, problem streljiva i oružja koje je bačeno u more. Dakle, kao što smo već čuli, streljivo je bačeno u more. E, rizik je vrlo malen da do problema dođe i nema percepcije da će sada streljivo eksplodirati. Što se tiče mogućnosti eksplozija ili curenja kemikalija u more, rizik je malen. Strateški gledano, pitamo se kakvu vrstu intervencije bismo mogli imati. Mi, kao istraživači, odnosno kao inicijativa vezana za istraživanje i e, planiranje mogućih situacija u budućnosti, mi jednostavno razmišljamo o tome kako reagirati. Ne bismo htjeli da do eksplozija dođe. I kao što je kolegica upravo rekla, to nije e, vezano samo za mogućnost eksplozije, već je e, u morima to pitanje i prostora. Sve više se traži da se mogu koristiti e, prostori mora i oceana. Prema tome, važno je znati e, kako se nositi s takvim problemima. U početku smo se zapravo pitali želimo se tom problematikom uopće i baviti, jer kao što smo rekli ne možemo se baviti baš svakom problematikom. Međutim, primijetili smo da je velik broj zemalja bio, e, izrazio zanimanje za to. Možda obrambena industrija nije bila glavna koja je to htjela, ali vidjeli smo da interes postoji i proveli smo gotovo godinu dana da razmotrimo može li ste istraživanjem postići neki rezultat. Pokušali smo dakle malo promijeniti tu situaciju i rekli smo želimo anticipirati nenadane situacije. Ne želimo da do njih dođe. Želimo za slučaj da njih dođe znati kako reagirati. Gledali smo na sigurnost ljudi. Mislim da je to važno i za parlament. To je nešto što možete lako prodati. Zatim potpora različitim politikama e, i e, upravljanje za slučaj intervencijama. Vidjeli smo da je važno vidjeti e, kako e, se može pristupiti tim istraživanjima. Uglavnom su to e, istraživanja u vojnom sektoru, tu je NATO i mnogi drugi, i e, uvesti različite procedure, za to treba dosta vremena, a mi bismo htjeli da između različitih sektora i zajednica dođe do interakcije i da zajedno razmotre kako na tome raditi. Dakle, htjeli smo pokazati isto tako da znanstvene istraživanja nisu nešto što je sasvim izolirano. Mi smo se odmah obratili NATO savezu jer da smo mi e, u Europi, ali većina tehnologija su tehnologije koje posjeduju NATO savezu. Oni se već bave tom tematikom, pa su nas pozvali da s njima surađujemo i tako razmjenjujemo informacije u e, međusobnom poštovanju. Bili smo već pozvani e, na suradnju u Portugalu primjerice i e, glavni nam je cilj zapravo bio uspostaviti most između naše dvije organizacije pokušali smo e, pristupiti na različiti način od uobičajenog. Obično istraživači dođu do nekih rezultata i kažu operativcima kako djelovati. A mi smo ovdje tražili od operativaca da nam kažu što žele da znanstvenici e, nađu među stvarima koje oni, kojima oni nisu raspolagali. Dvije godine i pol nakon tog procesa počeli smo s provedbenim planom e, koji je još uvijek u fazi izrade. Govorili smo se da ćemo osmisliti dvije radionice koje su međusobno povezane. Prvo je simulacija problema, a drugo je pitanje kako možemo pridonijeti Organizirali smo e, dakle sastanak u Oslu i sastanak u Rimu, dvije radionice i pozvali smo sve one koje uobičajeno dolaze na takva događanja. U Oslu smo radili na simulaciji problema. Rekli smo dobro, nije hitan, nenadani problem, ali moram instalirati neki kabel, moram instalirati e, E, vjetrenice, ali smo se pitali što ćemo dakle napraviti i kako treba ulagati e, e, jer je nadziranje velikih područja izuzetno skupo. Pitali smo se dakle kako pristupiti takvoj vrsti izazova, kako otkriti što je tu povjerljivo ili nije povjerljivo, e, kako, e, koje tehnologije koristi i tako dalje. Ustanovili smo da ima mnogo manjkavosti u e, među znanstvenim postupcima. Naravno, nisu svi na kraju bili savršeno zadovoljni. Rekli smo, evo, ne možemo se baviti svime, i e, onda smo e, se posvetili prioritetima i uveli nove ideje. I tim smo se pitanjima bavili na radionici u Rimu. Bavili smo se problemom politika, tehnologija i e, zapravo smo uveli izazov o tome kako se donose odluke. Jer imate problem vremena i problem novca. Dakle, što možete i što želite napraviti. Radili smo o tome e, kako e, otkriti informacije, kako plaćati i e, kako učinkovito djelovati i rješenja imamo, a često su preskupa. Dakle, sve je to uzeto u obzir. Neću sada ući u pojedinosti, Međutim, e, ova moja prezentacija na PowerPointu je nešto što e, vam se može podijeliti. U svakom slučaju, otkriveno je što se sve može napraviti, ovisno o tome i e, koliko se za to plati. Neke su vrlo jednostavne, neke su pak izuzetno skupe. Kakva je ov kakvu dodanu vrijednost ima ovo u odnosu na uobičajeni scenario? prije svega unijeli smo strukturu suradnje između znanstvene zajednice i operatera. To je prva dodana vrijednost. Druga dodana vrijednost jest e, zašto su operateri bili zadovoljni zato što se oni nalaze u e, jednom e, okruženju gdje mogu se baviti različitim praktičnim stvarima, a da pritom nemaju, ne ulaze u neke vrlo eh, u neka vrlo osjetljiva pitanja. Zaključno ću reći nešto o budućnosti. Često se na ovo gleda kao na teritorijalni problem. Na Baltiku ili u Belgiji ili u Italiji, u tim morima se dakle nalazi streljivo koje je bačeno u more. Međutim, shvatili smo da to ne može izolirano rješavati niti države, niti pojedine zajednice. Drugo, kako dođe do takvih problema? Kako oni i na površinu zapravo došlo do neke nenadane situacije? i e, prije 70-80 godina e, je to tamo se našlo, ali sada nakon toliko godina ne želimo novu e, nenadanu situaciju. Prema tome mi moramo se odlučiti kako rješavati ovakve kompleksne probleme. Dio toga vezano i za zakonske aspekte i kako, e, kako dakle djelovati dalje. Dvije i po godine smo radili na strukturiranju suradnje i pokušali smo postići kako raditi na tim prioritetima. A sada se bavimo konkretnim e, programom e, provedbe i oni i mi ćemo odrediti prioritete i vidjeti što se može ostvariti. A države članice će reći na što se obvezuju i koliko će one za to izdvojiti. Dakle, mogućnosti financiranja se u izvjesnom smislu smanjuju, ne možemo se baviti svime. Bavimo se na ostvarivosti europskoj dodanoj vrijednosti. Dakle, to su stvari koje možemo se mi baviti. Tehnologije ima puno, dio njih je jako skupo, dio njih nije poznato. Bavit ćemo se većinom tih aspekata. Hvala. Hvala lijepo. E, mislio sam da bih mogao engleskoj kabini dati mogućnost da se izrazi pa ću nastaviti na engleskom jeziku. E, hvala lijepo na ovom izlaganju. Želi, želite ste možda postaviti pitanje? E, nemate više obale. <laughs> Da, istina, ja sam iz Austrije i nemamo obale. Međutim, zahvaljujem na ovim vrlo zanimljivim informacijama. Dosta toga smo sad naučili. Eh, sada bih se zapravo vratio na možda prvu rečenicu koju je izgovorila gospođa Barijera Ramos. Drugim riječima da postoji 400 tisuća tona kemijskog oružja u Baltičkom moru koje je tamo bačeno nakon drugog svjetskog rata. Ja sam očekivao da ću nakon toga čuti, a od tih 400 tisuća tona. Mi smo do sada uspjeli izvući 350 tisuća i ostalo je 50, 500 tisuća tona. Međutim, to nisam čuo. A e, prošlo je 80 godina od drugog svjetskog rata. Pa se pitam vjerojatno nije postojala svijest o tome, možda nije bilo sredstava, ne znam što je nedostalo. Međutim, iznenađujem se. Iznenađujem sam i zbog toga ću sada postaviti drugo pitanje. Dakle, imamo 21 e, državu članicu koja sudjeluje u e, izvlačenju ovog otpada iz mora i u istraživanju, ali Evo gledam svoju zemlju, a i neke druge zemlje i mi u tome ne sudjelujemo. Oprostite, zemalja, ne država članica e, činjenica je da nemamo pristup mora, međutim to, moru to ne znači da nemamo nikakvu stričnost e, u vezi s ovim. E, neki su u Austriji možda E, studirali znanosti vezane za istraživanje mora. Ja znam da to nije prva ideja koja vam pade na pamet kada čujete da netko dolazi iz Beča, ali zašto ne? Isto vrijedi i za neke druge države članice evo Latvija koja nije dio toga to me stvarno čudi pogotovo ako pogledate zemljopisnu kartu i još jedno pitanje sjeverni tok drugim riječima plinovod koji e, je e, skoro paralelan ovim, e, ovom morskom dnu gdje imamo najviše bačenog kemijskog oružja. I dakle, što sa tim sjevernim tokom? Jesu li nam oni kad rekli, kada su se bavili time i kada su postavljali te plinovode, našli smo to i to na dnu mora, možete li to izvući? Eto, to su moja pitanja. Hvala. Možda e, bih se ja mogao nadovezati na ovo što ste upravo rekli. Čini se e, da sada otprilike znamo gdje se što nalazi. Pa pretpostavljam da e, karte, zemljopisne karte koje posjedujemo, da su one pristupačne svima onima koji treba donijeti neku odluku. E, pa sad, evo, odgovorit ću na prvo pitanje. U nadi e, da ne nedostaje informacija. Pa se zapravo vraćam na prvo pitanje. Da, što se tiče bacanja u more, postoji jedan akcijski plan, ali to ne znači da e, zapravo automatski e, izvlačimo iz mora sve ono što je tamo pronađeno, sav taj otpad. Vjerojatno e, postoji neki prioriteti E, i traži se ono što je najopasnije. Pitam se je li znanost e, prati e, ovo izvlačenje bombi jer se znanstveni svijet, znanstvena zajednica slaže da nemamo još veću opasnost ili se ne slaže s tim. Da li, da li znanstvena zajednica smatra da bi trebalo jednostavno sustavno čistiti morsko dno umjesto da se ovako djeluje ili znanstvenici smatraju da to jednostavno nije e, prioritet trenutačno. Dakle, pitam se kako stručnjaci, znanstvenici razmišljaju. Prema međunarodnom pravu, htio bih znati je li točno da bilo tko, tko to zaželi, može početi E, tražiti taj otpad, izvlačiti ga ili se treba prethodno savjetovati i složiti s drugim e, dionicima. Evo, recimo ovi koji su to bacili u more, možda su oni odgovorni za to. Je li to slučaj? Možda imaju neka prava na to. E, što se tiče njemačkog i ruskog streljeva, mogu li to streljevo izvući i neutralizirati drugi? Dakle, to je jedno od pitanja. I još jedno pitanje. Postoje li sredstva Europske unije za e, ove koji e, provode takve operacije? Ili se samo radi o razmjeni informacija, razmjeni tehničkih e, podataka, sustava, ili dakle postoje neka sredstva. Dakle, radi li se samo o koordinaciji ili i o sredstvima. Jeste li još nešto htjeli dodati? Vi ste iz Latvije. Aha. Dakle, vi ste jedina zemlja koja ne sudjeluje u, toj, e, u tome. Znate li zašto je tomu tako? Uh, thank you very much. Um, well, I'll probably leave the more uh, scientific Eh, hvala lijepo. Dati ću e, svojom kolegi Francesku mogućnost da odgovori e, više sa znanstvenog stajališta. A ja ću nešto reći o, o ovom postupku, procesu kojem se sad bavimo. Dakle, ono što je tu najvažnije, to je zapravo jedna e, dobra suradnja. Jer to potiče države članice da djeluju i one kojih se to tiče i države članice koje to, e, kojima to nije možda akutni problem, ali e, shvaćaju da bi to e, mogao postati slučaj. Dakle, e, nisam nažalost e, mogla e, doista biti nositelj dobrih vijesti i reći vam da je većina ovog streljiva zapravo već izvučena jer pitanje je dosta osjetljivo. Imate neke cilindre koje je jako teško izvući s morskog dna i čak i e, ako tehnički e, govoreći to nije teško e, učiniti, ponekad do toga ne dođe iz drugih razloga. Evo, pogledajmo ovo što se dogodilo na belgijskoj obali tamo zapravo samo izvlačenje iz mora nije bilo tako teško, ali ono što je bilo teško to je neutralizirati E, to streljivo nakon što je izvađeno. E, zašto? Zato što e, u Europi još ne postoje tako dobri tehnički kapaciteti za to. Naravno, postigli smo neki napredak, ali nije to još došlo do te faze. I što se tiče samog financiranja, imamo različite programe regionalne, strategija za Baltičko more, tu Evropska unija ima posebnu politiku upravo za takve opasne e, e, substance. E, i e, bavimo se dakle takvim opasnim e, neutralizacijom takvim opasnih tvari. Zapravo smo objavili jedan poziv za projekte koji će se okončati za nekoliko dana i to su upravo projekti koji se bave takvim problemima i takvim pitanjima. Tako da pokušavamo također i potaknuti industriju u državama članicama, a i mi preko recimo ove agende za morsku sigurnost, da se dakle svi e, ti dionici pozabave ovim problemom. E, nadalje, obzor Europa i tamo e, smo potaknuli raspravu po ovim pitanjima. Dakle, to što se tiče potpore, financiranja, pokušamo biti prisutni, međutim, pitanje je stvarno osjetljive prirode i za to e, treba ne samo uključenje, uključivanje znanstvene zajednice, već treba i e, uključiti političare. Od država članica se traži da nam do 2021. E, daju na znanje svoje planove, da izrade prvo te planove pa da ih onda dakle uključe. Međutim, za sada to još nije obvezatno. Drugim riječima, e, ovisimo o dobroj volji država članica. Pokušavamo e, imati jedan sveobuhvatni e, pristup u odnosu na ove planove vezane za more, te molimo države članice da nas obavješćuju o svojim aktivnosti. Što se tiče samih plinovoda, moram reći da će e, doista trebati e, izmijeniti e, plan postavljanja plinovada upravo zbog pronađene municije na dnu mora, dakle uspjeli su u tome, međutim sad ćemo se stvarno morati E, početi ozbiljnije baviti tim pitanjem ukoliko se želimo e, doista ozbiljno pozabaviti tim problemom, problemom i e, zagađivanja morskog dna, mora, oceana kao i dobro korištenja istih. Hvala. Evo dva pitanja i dvije primjedbe. Dakle, prvo e, želim e, e, napraviti razliku između dvije stvari o kojima govorite. Dakle, prvo pitanje je zašto je taj otpad još uvijek tu, a drugo pitanje je zašto nemamo sudjelovanje na široj razini, kao što je to Austrija pitala. Dakle, zašto taj otpad nije uklonjen? jednost, pojednostavnit ću stvari. Dakle, prioriteti i novac. A nakon toga dolaze pitanje, pitanja tehnologije, mogućnosti, resursa. Dakle, kao prvo e, moramo reći da je ovo nešto, e, ovaj problem je bio e, do sada, na njega se gledalo kao na problem teritorijalne nadležnosti. Zatim, agencije e, koje e, se bave hitnim problemima znaju kako se njima baviti. Dakle, treba praviti razliku između jedn jednog slučaja gdje e, naiđete na bombu i onda e, te agencije znaju što trebaju učiniti. Međutim, postavlja se e, pitanje koliko ih je, gdje su i tako dalje. Dakle, pitanje koje se postavlja to je kako rješavati različite mogućnosti jer ponekad ako intervenirate možete zapravo e, e, time prouzročiti nove probleme. Dakle, postoje različite mogućnosti e, za koje treba obaviti različite procjene rizike i svaki put se tu povlače mnoga složena pitanja. Dakle, postoje e, različite mogućnosti e, i postoje neke stvari o kojima još puno toga ne znate. Imate isto države u kojima postoje problemi, druge u kojima ne postoje ili koje nisu svjesne tih problema. Međutim, e, imamo i upliv znanstvene zajednice, a i definiciju prioriteta na političkoj razini. Dakle, e, trebali bismo početi od političkih prioriteta, a onda oni povlače ostalo. Drugim riječima, zaključno, radi se o jednom kompromisnom rješenju između e, učinka i e, sudjelovanja. Učinak će biti dobar za sve. A što se tiče sudjelovanja, tu su stvari malo osjetljivije. A postavili ste i pitanje u odnosu na razmjenu praksa. Na znanstvenoj razini e, u načelu e, to se čini. Izazov je u činjenici da većina znanja nije upravo u zajednici koja misli da treba surađivati jer e, znanstvenici nisu bili uključeni od samog početka. Dakle, potrebno je stvarno E, promicati e, takvu suradnju i e, razmjenu informacija. A zatim pristup, ali ne na razini znanstvene zajednice. Dakle, pristup podacima. Imamo vlasti koje su odgovorne za odluku o tome jesu li neke informacije pristupačne ili ne, jesu li javno dostupne ili ne je e, pristup dakle, otvoren ili ne, ali znate svugdje u svijetu se takva pitanja e, postavljaju, ovisi o tome tko je e, vlasnik podataka, tko ima pristup podacima. Dakle, pitanje i problemi vezani za streljiva nisu različiti od drugih, od, od problema vezanih za druge stvari, primjerice hrana. A što se tiče sjevernog toka, E, koji, čije cijevi bi trebale biti postavljene u blizini e, takvog streljiva. Jesu li oni svjesni tih problema? Kako se bave e, time? Evo što ću vam reći. Mi ne zalazimo u detalje u odnosu na konkretna pitanja E, i zahtjeve, postoje vlasti zadužene za to. Mi se pitamo na koji način znanstvena zajednica može e, biti od pomoći. Ako vas neko ako neko tijelo nešto od vas e, zatraži, treba prvo vidjeti je li to traži industrija, traži li to neko lokalno tijelo, globalno tijelo. Ponekad e, to e, sam sektor od nas traži, industrijski sektor, recimo da zaštitimo neki kabel, neku cijev. Dakle, stvarno reagiramo od slučaja do slučaja i ne mogu vam dati odgovor u odnosu na pitanje koje ste postavili, ne globalno. Mogu li ja nešto dodati? Vrlo često eh, vodo se eh, vrlo podrobne studije eh, u odnosu na različite procedure E, imamo naravno i pitanje izrade zemljopisnih karata, takozvani mapping i e, mogu vam reći e, da se takva izrada morskog zemljopisnih karata Baltičkog mora, odnosno morskog dna, da je ona na vrlo visokoj razini. To nije uvijek slučaj na sredozemlju. E, tako da e, je puno lakše e, znati točno gdje se nalaze takva streljeva. Ali evo prije mjesec danas smo čuli za jedno plovilo koje je moralo promijeniti smjer upravo zbog takve opasnosti na koju je naišlo drugim riječima municijom. E, međutim, postoje stručnjaci koje, koji rade na tome. Međutim, pristup takvim zemljopisnim kartama je otvoren za sve. To nije vojna tajna. Ako netko nešto pronađe, zna se e, da e, će to biti dostupno svima. To nije vojna tajna. Da, naravno, za ovakve projekte E, vlade obično daju pristup podacima. Međutim, nemamo jedan sveobuhvatni e, alat na europskoj razini koje okuplja sve ove informacije. Upravo zbog toga e, trebamo više raditi na pitanju političke osvješćenosti u odnosu na ovu problematiku jer što se znanstvene zajednice tiče e, mi e, ona je svjesna i e, koordinirano djeluje dakle treba nam takvo jedno sveobuhvatno djelovanje što treba činiti što postoji što ne što imamo na raspolaganju što nemamo hvala ja bih nešto dodao u odnosu na ove zemljopisne karte. To je izuzetno važno, ne samo u odnosu na to gdje se nalaze e, streljiva, već treba znati e, kakva je situacija, kakva je dubina e, mora. Što se tiče Sredozemlja i Baltika, tu su, postoje ogromne razlike. 3000 metara do 50.000 metara, sve to ovisi isto i o morskim strujama i prometu i tako dalje. Dakle, dva izazova tu imamo. Na jednu stranu identifikacija, praćenje, Imamo također e, e, i predmet koje će stroj tražiti. E, traži se artefakt, a to može biti arheološki artefakt ili ovako nešto. Dakle, to je prvo pitanje, a onda druga strana, to je kemijsko pitanje, jer u oceanu ne postoje granice voda, cirkulira i zbog toga vam e, zemljopisna karta na kojoj se točno vidi gdje se nalazi streljivo ne e, znači obvezatno da znate točno i kakva je, kakav je rizik. U redu. And second, if something is changed, that means something is recovered. So that must also be told. Otherwise, we are working with old maps where we still think there is something and in meanwhile has been Uh, uh, uh, removed. And so, so this, there must be a, mechanism, and, and I think that is obviously something where mora postati mehanizam koji će se time raditi i europske institucije bi to trebala okupljati kako bi se sve skupa trebalo moći eh, na toj razini prikupiti i barem da postoji jedna ažurirani sistem razmjene informacija. To je nešto što je svakako nužno kako bi se sve dionike moglo obavijestiti ako bilo kakve aktivnosti na terenu žele izvršiti da doista znaju kakva je ondje situacija. Ako nema daljnjih pitanja ili komentara kolega, zahvalit ću vam doista na vašem prisustvu. Želim vam sve najbolje. Nadamo se da ono što ciljete, da tako kažem, će biti ostvareno. Hvala. Uz vašu pomoć. Um, colleagues, uh, as the next topic is foreseen uh, with external... Sljedeća tema je predviđena za 10.30 tek sa našim vanjskim stručnjacima, pa moram <clears throat> najaviti 35-minutnu pauzu. E, kako biste možda neke druge stvari mogli riješiti, ali molim vas u 10.30 budite nazad. Okay, dear <laughs> Dobro, dragi kolege. Nastavljamo sa sastankom 13. točkom dnevnog reda. Izglede za standardizaciju ili normizaciju u području naoružanja Europske unije i NATO-a. Razmijenit ćemo gledišta Ovdje je napiš, napisano pogrešno. Edvardasom Mazekisom, zamjenikom direktora ISE, Uprava za industriju sinergije i sinergiju iz EDE, e, obrambene agencije. Haralampos Kopulos je također ovdje, Dužnost u DJ u glavnoj upravi Grow, iz Europske komisije i John Jansen, predsjednik e, NIAGA, savjetodavne skupine NATO za industriju i viši savjetnik za poslove Europske unije u nizozemskoj zakladi za obrambenu i sigurnosnu industriju NEIDV, NIDEV. Naša rasprava, vjeran, glazi u dobrom trenutku. Europska unija i NATO se kreću u smjeru više suradnje, kao i komisija i EDA, Europska obrambena agencija. Uz Europski obrambeni fond nadamo se da ćemo imati jedan instrument koji će nam omogućiti standardizaciju financiranja gdje je god to potrebno, a rok sa VFO-om, odnosno novi VFO još nije toliko blizu, tako da ćemo možda imati čak i priliku i sredstva ponuditi za izgradnju kapaciteta unutar komisije i EDE e kako bi se učinkovito moglo provoditi standardizaciju vezanu za obranu. Već smo imali prvo razmjeno gledišta tijekom jedne prezentacije studije eoss a prošlom studenom. Započet ćemo sada sa gospodinom Mazekisom. Izvolite. Hvala lijepo. Deset minuta imam. Prije svega, dobrodošli, nije nas toliko mnogo, ali nije važno jer bavimo se zanimljivom i važnom temom. Prije svega kratki uvod, jasno, zamjenik e, direktora i načelnik jedinice u ISE, Uprave za industriju sinergije i sinergije. Dakle, standardizacijom se bavimo iz globalne strategije, zapravo standardizacija je uključena u ovu kategoriju, a prije godinu dana sam došao u EDE, e, prije čega sam bio zadužen u NATO za standardizaciju četiri godine. Tako da sam sada možda osoba koja najbolje može povezati ta dva različita svijeta. Imam vrlo dobro razumijevanje toga kako se standardi stvaraju, kako procesi teku i sve više doznajem i o standardizaciji i procesima unutar Europske unije. Što se tiče perspektive EDA i Europske unije, kako se mi nosimo, bavimo tim standardima? Prije svega, naš osnovni pristup je da gdje god je moguće se radi o civilnim temama, a vojnima samo gdje je to potrebno. I to nam omogućava korištenje mnogih civilnih standarda za obrambena pitanja u mnogim područjima. Modus operandi unutar Europske unije donekle se razlikuje od onog u NATO-u. Mm, pokušavamo sudjelovati u organizacijama za razvoj standarda koje se bave civilnim standardima te utjecati na stvaranje standarda od samog početka da bismo na kraju dobili rezultat koji je od koristi i za nas, za obrambenu zajednicu. Spomenut ću Euroka kao jednu od tih organizacija, dakle Europsku standarde za civilno zrakoplovstvo u Parizu. Oni imaju niz radnih skupina koje se bave različitim avio-standardima i tu sudjelujemo s našim doprinosom kako bi se dobio, dobili standardi koji kasnije odgovaraju našim potrebama. Dakle, to je samo ukratko da vidite kako se unutar Europske unije bavimo pitanjima standardizacije. Zaključno, u Europskoj uniji ne stvaramo standarde, već samo olakšavamo te procese, sudjelujemo u njima kako bi urbana zajednica dobila standarde koje su joj od koristi. Ali ne stvaramo ih sami. Ako trebamo standard, moramo se e, obratiti e, Senu, Seneleku, Eciju i od njihovih tehničkih odbora tražiti da formiraju neki standard. Ili se možemo na to i vidjeti da li možda ondje već postoje standardi za vojnu upotrebu. Osnovne aktivnosti kojima se unutar EDA trenutno bavimo. Prošle godine usvojili smo e, strategiju za europsku obrambenu standardizaciju. To je bila prva prilika da smo dobili takav jedan dokument koji zapravo pokušava pojednostaviti sve procese jasnu strukturu upravljanja u obrambenoj standardizaciji napraviti s europske strane i isto tako napraviti znatna poboljšanja u upravljanju procesima standardizacije. Drugi važni moment je provedba PSNP-a. Radi se o planu za standardizaciju projekata i tu predstavljamo Pretpostavljamo da moramo postaviti pitanja vezano uz standardizaciju od samog početka stvaranja pojedinih projekata. Ako se otvara novi projekt, prije svega moramo provjeriti da li su na raspolaganju potrebni standardi, postoje li tu kakvi nedostaci, jazovi, da li je nešto potrebno stvoriti kao standard koji nedostaje. Dakle, PSNP je svojevrsan ciklusni proces koji projekte provodi kroz sve pojedine faze. Također, to je nešto novo unutar obrambene agencije, taj alat smo usvojili tek nedavno, krajem prošle godine, a sada smo nekoliko pilot projekata gdje se pokušava taj alat upotrijebiti, vidjeti što možemo popraviti. Ta dva pilot projekata su Single European Sky i AirPass. Dakle, radi se o drugo o daljinskom upravljanju letjelica. I to su dakle dvije važne aktivnosti kojima se EDA bavi. Komentar predsjednika je to običajno kod nas nazivamo dronovima. Da, to je sastavni dio dronova. Dronovi su možda malo širi termin koji je ASA, Europska sigurnosna agencija za zrakoplovstvo, koristi Dakle, dronovi su i ono što ja sam dobio za Božić jednoga, pa se s njim igram, ali Airpass je nešto malo šire, certificirano, jedan projekt na europskoj razini koji primjerice se bavi i velikim letjelicama, primjerice 20 metara raspona krila, dakle velikom komadu metala iznad nas. Sa Europasa bih se sada vratio na standardizaciju i još jedno važno pitanje kojim se bavimo i gledamo kako poboljšati procese je standardizacija unutar PESCO-a. Znate da već imamo drugi val projekata, sada ukupno 34, kojima se moramo također baviti iz perspektive standardizacije. Ako želimo da projekt uspije, moramo imati na umu interoperabilnost od samog začetka. Dakle, radi se o stvari koje nisu interoperabilne, jednostavno baš nemaju previše smisla iz obrambene perspektive. Vratimo se tim e, kritičkim e, komponentama. info our reorganized structure at TDA, we just reshuffled a bit our Dakle, mi smo unutar svojeg direktorata malo preraspodijelili upravo neka imena, nazive, područje odgovornosti. Moj naziv radnog mjesta prije bio doista dug, kad kada sam čak imao osjećaj da kada sam pokušao to nekom prenijeti, ljudi bi obično zaspali dok bi samo se predstavio, a sad jednostavno mogu reći Critical Enablers je naziv moje, mojeg odjela. Ako me neko pitao čemu se pobogu tu radi, mogu reći samo prečitajte European Global Strategy, u strategiji ćete vidjeti što trebate, a tada će netko možda i po prvi puta tome pristupiti. The European Global Strategy also critical enablers are not only... Dakle, ti bitni donositelji odluka tu se također, tu je uključeno i e, procjena i testiranje uključeno što je jedan od važnih aspekata kada želimo doći do globalne autonomije na europskoj razini. Dakle, ako te sposobnosti evaluacije testiranja da nemamo, ne možemo testirati svu opremu. I to je također vezano uz standardizaciju. Sve počinje sa prvom procjenom i na kraju krajeva dovodi do stvaranja potrebnog standarda. Vidim da se približavam kraju svojih 10 minuta pa bih prešao na nekoliko zaključaka. Dakle, po meni, kao predstavnik EDA, smatram da je korisno spomenuti te stvari. Mislim da je važno Europsku obrambenu agenciju EDA koristiti kao jednu ulaznu točku za pitanja standardizacije obrane. Ako pogledamo cijelu Europsku uniju, sva postojeća tijela, EDA je vjerojatno <clears throat> najbolje prilagođena tome. Imamo odjel koji se bavi dakle, standardizacijom obrane, već se time bavimo. E, EDSTAR također provodimo. EDSTAR je referentni sistem standardizacije europske obrane koji ima, sadrži najbolje obrambene standarde. A EDA je dakle najbolje pozicionirana kao jedan ulaz vrata u standardizaciju i upravljanje standardizacijom. Za nas je također važno da se to odradi u radnom programu godišnjem za standardizaciju. To je temeljni dokument kada se govori o standardizaciji u Europskoj uniji, a trenutni plan, drago nam je što je EDA ondje spomenuta, E, mogu citirati, komisija je predložila da Europska obrambena agencija započne razvijati akcijski plan za standardizaciju u području obrane u suradnji s europskim organizacijama za standardizaciju. Dakle, kada dođe do provedbe strategije, to će biti jednostavno odgovor na ovu zadaću koju smo dobili. Hvala na pažnji, ako imate bilo kakvih pitanja, rado ću ih odgovoriti, ako mi naravno predsjedatelj to dopusti. Sljedeći je gospodin Janakopoulos, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala svima što su ovdje. Pozvan sam da se obratim ovoj važnoj temi, kao što je već kolega iz EDA rekao. Radimo u glavnoj upravi Grow i ondje sam već više nego, duže nego što pamtim i bavim se industrijskom obrambenom politikom komisije još od 2013. Što se tiče 2013. standardizacija je bila jedna od osnovnih točaka priopćenja iz 2013. prvog važnog priopćenja Europske komisije o obrani i kao i 2014. gdje je jedno od ključnih pitanja bilo aktivnosti koje je potrebno poduzeti i kako poboljšati politike u području standardizacije za obrambene sisteme. Razlog, osnovni razlozi su bili sljedeći. Jedan je očit sam po sebi poboljšanja u standardizaciji mogla bi i trebala dovesti do bolje interoperabilnosti obrambenih sistema za europske oružane snage. To je krajnji cilj. Dakle, mogućnost da se funkcionira zajedno s drugim snagama europskih zemalja na najbolji mogući način bez problema. I to što se tiče svih kapaciteta od logistike do same operative. To je dakle jedna stvar koju moramo postići. Drugi cilj bio smanjenje troškova. To je također vrlo važno, smanjenje troškova u svim aktivnostima oružanih snaga od osposobljavanja, nabave opreme, održavanja, popravaka i svega toga. A to se također vrši kroz proces otvaranja obrambenog tržišta. Za to se koristi sve više i više zajedničkih standarda što bi dovelo do manje fragmentiranog tržišta, što pak ima cijeli niz prednosti. Jer ako imamo zajedničke standarde u više sistema i koristimo modularnost u njihovom dizajnu, tada se tržište može otvoriti velikom broju poduzeća Može se povećati mogućnost nabave dijelova, sistema, podsistema tijekom cijelog životnog ciklusa pojedinih kapaciteta i to iz različitih izvora. Dakle, povećava se tu i tržišno natjecanje, tržište se može otvoriti malim i srednjim poduzetnicima kako bi mogli imati neavisan pristup pojedinim komponentama ili subsistemima koji se koriste. Može to biti jeftinije, konkurencija obično za posljedicu ima smanjenje troškova i naravno manja je dupliciranje rada. Dakle, tvorno tržište nudi velik broj alternativa tome. Dakle, to može dovesti do manje fragmentiranog tržišta i sa većim mogućnostima za sve uključene diljem Europe. Problem je kako to postići. Koji su glavni trendovi u tom području? Dakle, postoji tu niz aktivnosti za promicanje, korištenje zajedničkih standarda tu imamo i ulogu za EDA koja pokušava usmjeriti i pojednostaviti te aktivnosti. Imamo pristup NATO-a, države članice koje također to žele. A postoje i određeni parametri, utjecaj područja izvan obrambene zajednice. A to su oni civilni centri. i sve prisutnije korištenje civilnih tehnologija u obrani do čega su doveli standardi koji se u te svrhe stvaraju. Dakle, taj trend pratimo i postoji razloga za da sve veće korištenje i razvoj civilne tehnologije e, se događa van obrambenih područja, a razvoj standarda za tih tehnologija utjecat će i na obrambenu zajednicu i vjerojatno stvoriti jednoobraznije korištenje tih standarda i u pitanjima koje se tiču obrane. <clears throat> To ne znači da su civilni standardi dovoljni za obranu, zbog toga govorimo kad kada je hibridnim standardima. I to je jedna ključna točka gdje moramo vidjeti da stvaranje tih standarda, da tijekom stvaranja standarda za civilnu zajednicu, u to mora biti uključena i obrambena zajednica, te se postavlja pitanje kako. Još jedan trend koji opažamo čiji utjecaj moramo vidjeti na korištenje zajedničkih standarda <clears throat> je porast jednog trenda u kojem mi iz europskih institucija pokušavamo pomoći je zajednička izgradnja, oblikovanje obrambenih sistema od različitih, iz različitih zemalja. <clears throat> Dakle, ako imamo neki zajednički razvojni projekt za određene kapacitete, tada je gotovo obvezno koristiti iste standarde za iste sistema. Dio fragmentiranja koji postoji u standardima je zapravo posljedica dupliciranja pojedinih programa i sistema koji se koriste u Europi. Pojavljuje se sve više programa sa suradnjom, smanjenja e, razvoja sistema u Europe, a kroz sve to standarda će biti sve manje i bit će zajednički između pojedinih sistema. <clears throat> Treća i posljednja stvar je da moramo početi u odgovarajućem trenutku e, razmišljati već o standardima. Kad kada je to i u istraživačkoj fazi pojedinog obrambenog sistema, zato postoje načini, to također ne treba prerano napraviti, jer istraživanje nema za cilj standardizaciju tehnologije, već otkrivanje, eksperimentiranje stvari, razmišljanje van okvira postojećih a ne korištenje nečega što već postoji, <clears throat> no u određenom trenutku kada je tehnologija dovoljno zrela i kad sistemi <clears throat> počnu kretati se prema konačnim verzijama, potrebno je uzeti u obzir i standarde. To je nešto što već činimo, s obzirom da se ja bavim i temama istraživanja u pripremnim radnjama bili smo uključeni u pilot projekte u što je bio uključen i Europski parlament i tu smo imali projekte koji su se izravno bavili pitanjima standardizacije i interoperabilnosti sistema. Strava je bio pilot projekt koji, je, koji se bavio postupcima Arpasa i 2017. u pripremnim pripremnoj fazi je bio projekt za sisteme vojne koji dolaze do otvorenih, dovode do otvorenih standarda. 2019. smo imali još jedan program koji je započeo, o kojem neću sada više govoriti jer je tek krenuo, ali bavit će se konkretno uključivat će interoperabilnost i standardizaciju uz sve te projekte a to je većina bio slučaj 2018. u pripremnim radnjama, pokušali smo dati neke određene zahtjeve za standardizaciju, a to je da se što je god duže moguće koristi postojeće standarde, koristeći one iz NATO-a ili u nekim slučajevima konkretno spominjući pojedine standarde po njihovim brojevima, jer smatramo da je to dobar način rada, da će se stvoriti manje fragmentirano tržište i na neki način da će olakšati i istraživanje u smjeru nečega što bi moglo biti korisno, upotrebljivo za veći broj potencijalnih korisnika. Dakle, to su ovako konkretni načini za bavljenje ovime. To nije... Ne znamo kako će se to dalje razvijati. Dakle, stvaranje i usvajanje standarda je nešto što je dobrovoljno. Ne možemo, niti bi trebalo to nametati. I donekle se tu slijedi logika tržišta. Zbog čega imamo fragmentirana tržišta, zbog čega ih ne bismo trebali imati. Dakle, tu su razlozi slični. Zbog toga vjerujem da u određenoj mjeri kako se sve više civilne tehnologije koristi i više zadružnih zajedničkih programa postoji u Uniji, pomalo ćemo imati sve više konsolidiran pristup što se tiče standarda. Hvala. Puno hvala, a sada gospodin Jansen ima riječ. Hvala lijepa, uvaženi zastupnici članovi odbora SEDE. Ja ću danas govoriti o dva elementa. Najprije ću objasniti e, stajalište i ulogu e, savjetodavnog e, tijela NATO-a za tehnologiju. A nakon toga ću govoriti nešto o standardizacije. Sa mnom je ovdje i gospodin Gianni Romani koji se bavi pitanjem standardizacije. Kao što znate, 22 zemlje članice NATO saveza članice su također i Europske unije. Iz tog razloga je ključan odnos između NATO saveza i Europske unije. Ako tome pribrojimo partnere interoperabilnosti NATO saveza, onda se taj broj zemalja e, povećava na 25 od 28 e, zemalja članica. U NATO imamo e, i običaj govoriti o jedinstvenim e, kapacitetima, a rekao bih da se zapravo radi i o jedinstvenoj skupini poreznih obveznika, što znači da se novac mora koristiti učinkovito. Savjetodavna skupina NATO saveza je zapravo podređena Senadu koji se bavi pitanjem e, naoružanja. To je glavno tijelo NATO-a za e, pitanje naoružanja. Kad gledamo deklaracije NATO-a i Europske unije, onda možemo vidjeti da se zalaže na najveću moguću transparentnost. I e, zato ću vam reći par riječi o tijelu NAJAK. NAJAK je dio NATO saveza i dio je NATO zajednice. Najak je dio NATO saveza. To nije vanjska industrijska konzultantska firma, niti je lobistička e, ko tijelo. Mi dajemo potporu ne samo Senaku, već i svim drugim NATOvim tijelima i zajedno s osobljem NATO-ve parlamentarne skupštine imamo dogovor o razmjeni informacija i pružanju savjeta. Naša savjetodavna uloga e, se odvija isključivo kada se radi u, ne, e, u fazi koja nije natječaj. E, mi ne želimo dakle sudjelovati u natječajima i bilo koja zemlja članica NATO-a ili partnerica u interoperabilnosti može ući na našu platformu. Od u najaku treba otprilike proteći tri godine e, kako bi se od iz, od početka do kraja provedan proces. Međutim, to je u današnje vrijeme nešto što više ne odgovara potrebama pa smo razvili jedan poseban um, kutiju alata na internetu kako bismo taj proces pospješili. Različite um, različiti dionici od NATO-a do Europske komisije, Europskog parlamenta, Europske službe za vanjsko djelovanje, sve više se aktiviraju na planu obrane. Struktura Europske unije po pitanju obranu se e, mijenja. I sada postaje nekako njezin sastavni dio. Što se tiče e, Europske unije, ona bi trebala bolje trošiti novac kako bi postala bolji partner NATO saveza. A treba zato imati jedan sveobuhvatni postupak. Ono što sada nedostaje unutar Europske unije je e, industrijsko sučelje za sve aktivnosti vezane za e, naoružanje. I tu se vraćamo na najak. Trebalo bi da se u Europskoj uniji uspostavi takvo tijelo i to što prije s obzirom na predviđene aktivnosti. U EU to je do sada bilo možda manje važno sve dok smo mogli relevantnim dionicima pružati savjete. A europski obrambeni kapaciteti skupa sa naoružanjem koji je njegov dio moći će odgovoriti na sve potrebno, uključujući interoperabilnost. Što se tiče druge stvari o kojim želim govoriti, najprije želim zahvaliti gospodinu Daniju Fiotu koji je načinio studiju o standardizaciji naoružanja i tamo možete pročitati sve ono što ja nisam u mogućnosti objasniti danas na ovom sastanku. U, tamo stoji da konferencija o direktivi o naoružanju ne e, dakle ne ide preko najaka. Najak odgovara e, odgovara a države su te koje odlučuju, dakle ne sama industrija. Sami standardi razvijaju se sasvim drugačijih razloga na civilnom tržištu. Te norme postoje zbog e, sila na tržištu. Univerzalni e, serijski univerzalna serijska lozinka je nešto što je vrlo bitno u tome i svi to poznajemo. E, međunarodne snage se nalaze u fazi operacija i moraju moći surađivati. Recimo, E, kalibar za streljivo je vrlo važan primjer u tom smislu. NATO-va e, organizacija koja se bavi standardizacijom je ona e, iz koje dolazi moj kolega koji će vam sigurno moći reći više toga. I sve skupa što oni rade bio bi veliki uspjeh da države ne donose samo odluke o tome, već da ih konkretno provedu kod konkretnih, e, kod konkretnih e, projekata vezani za naoružanje. A u sadašnjoj situaciji zapravo se suočavamo sa stvarnosti na tržištu i kapacitetima država, pojedinih država u industriji. Jer ako nema zadovoljavajućih standarda, onda države E, povlače drugačije odluke prilikom izbornih procesa. 2019. godine će se e, objaviti natječaj za e, bespilotne zračne sustave i tijelo za standardizaciju je to koje će najviše se time baviti jer oni poznaju norme. Međutim, sve te norme nisu nužno one koje odgovaraju potrebama interoperabilnih obrambenih snaga. I ako se norme donesu, one ne moraju nužno biti u skladu s NATO-vim normama. U svakom slučaju, donijeti takve norme u NATO povlači za sobom rizik da se one neće provesti. Ali, ako se cijeli proces započne u Europskoj uniji, onda tu postoji rizik da one ne budu moguće u NATO-vom okruženju. Zbog toga treba surađivati. Hvala lijepa. Hvala vama, a sada ću e, otvoriti raspravu. Ne znam imaju li kolege pitanja. Kolega Zdrojevski se prvi javlja za riječ. Govorit ću poljski. E, do Hvala lijepa. Odmah ću se ograditi. Naime, nemojte to e, uzeti osobno, ali razočaran sam. Jer od samog početka e, postojanja ureda za standardizaciju jednostavno čujemo da određene norme po pitanju sigurnosti donose određenu vrijednost i potvrđeno je da kada postoje norme da je to važno. Međutim, te norme su e, zapravo dobrovoljne i još treba jako puno napredovati na tom planu. Tako smo o tome slušali od samog početka. Ono što je međutim važno za nas jest kako izgleda taj proces u pojedinim interesnim skupinama. Vaše izlaganje je bilo vrlo važno, međutim nedostaje nam prava informacija. Što se tiče obrane, e, transporta, mobilnosti, na tim područjima se kaže da ako se uvedu norme da se povećava učinkovitost i smanjuje e, trošak recimo prilikom vojnih transporta i e, svih usluga vezane za takav transport vezan za obranu. To je dakle prva stvar koja me zanima. A drugo, što je sa ovim bespilotnim letjelicama o kojima ste govorili? U Europskoj uniji predviđa se donošenje određenih propisa, međutim taj proces teče sporo. Neke države članice odlučile su se da uvedu određene uredbe, naročito kada se bespilotne letjelice koriste e, u osobne svrhe i znam da je Ujedinjena kraljevina odlučila tako postupiti, baš kao i Francuska ili pak Njemačka. Kao rezultat toga vjerujem da zapravo imamo norme koje nisu koherentne i nisu jednake. Govorimo zapravo o standardizaciji što je vrlo važno, međutim na ovom području te norme nisu koherentne. Velik broj zemalja se bavi pitanjima civilnog zrakoplovstva i ne žele ostati pasivnim. Međutim, tijela u kojima vi radite trebale bi više se uključiti u sve te procese kako bi se omogućila ona koherentnost koju očekujemo. Evo još jedan primjer koji se odnosi na farmaceutske proizvode. E, tamo se puno toga radi na komercijalnoj bazi što izaziva mnoge probleme jer svatko nekako vuče na svoju staranu i nema jedinstvene norme. Možda bismo morali nešto napraviti. Ako ništa da educiramo e, stanovnike kako bismo izbjegli potencijalne opasnosti. Potrebna nam je također normizacija komunikacijskih kanala. Mnogi nam kažu da neki komunikacijski kanali se zapravo preklapaju i da zapravo nemamo norme za komuniciranje. E, mnogo toga nedostaje duboka ne, za mnoge stvari nedostaje duboka analiza. Nemamo tijelo koje bi imalo takvu analizu i sve podatke koje bi nam omogućuju da ispravo reagiramo. S obzirom da nema norme za komunikacije, nemamo niti norme za razinu opasnosti. I zbog toga se neke stvari ignoriraju i mi jednostavno umjesto da postanemo jači, postajemo slabiji. Još jedno pitanje. Kako treba postupiti po pitanju standardizacije u ovim područjima koje sam ja upravo spomenuo? Htio bih čuti konkretne primjere dobrih e, praksi u kojim industrijskim granama, u kojim zemljama. A gdje ste pak naišli na otpor? Uvjeren sam da bi standardizacija bila jako dobra kada bismo zaista to stavili kao cilj, da budemo učinkoviti, da imamo bolju logistiku i da smanjimo troškove. Hvala. Hvala lijepa. Ima li možda još pitanja drugih kolega? Ne, evo ja ću postaviti pitanje gospodinu Jensenu. Budući da ste vi zaista preporučili da i u okviru Europske unije treba uspostaviti tijelo koje će biti ekvivalent najaka. Koliko sam shvatio, u najaku rade ljudi iz industrijskog sektora e, iz država članica NATO-a, većina njih su iz država članica Europske unije. Ne bi li dakle e, imalo smisla i reći pa da, to mogu biti zapravo isti ljudi plus oni e, njihovi kolege iz Austrije, Finske, Švedske, dakle budući se radi o jedinstvenim e, snagama, jedinstvenoj obrani, e, e, opremi, pa ne bi li onda bilo dobro da ti isti ljudi daju korisne informacije i za Europsku uniju. Tko od vas želi odgovoriti najprije na pitanje kolege Zdrojevskog ili ćemo ponovno krenuti istim redom. Izvolite. E, nije samo pitanje ovdje, već i neke primjedbe koje želim reći. Radi se ovdje o vrlo e, važnim stvarima u pogledu e, cijelog ovog pitanja standardizacije. Upitali ste e, kakav je napredak post postignut u odnosu na recimo dronove i mislim da je to dobar primjer. Da, potpuno ste u pravu. Imamo danas čitav niz odredbi koje se bave s tim. Međutim, Europska agencija za sigurnost e, zraka e, danas se bavi problemom dronova kojih ima na stotine tisuće, sljedeće godine možemo očekivati na milijune dronova jer svatko ima nekakav dron. Dakle, to je EASA. Druga, e, drugi igrač je e, jedna druga agencija, EDEA, i mi ovdje imamo e, jako važnu ulogu i naročito u odnosu na standardizaciju. Imamo i Eurokaja to je organizacija koja se bavi standardima zrakoplovstva u Parizu i oni upravo razvijaju kriterije i standarde za e, dronove veće i manje. E, imamo e, tu koordinaciju sustava između Europske unije i SAD-a upravo u odnosu na dronove, a mi e, kao zajednica e, za obranu, odnosno agencija za obranu EDA, e, mi također tu imamo upliv gdje pokušavamo izraditi nekakve univerzalne standarde. Drugo pitanje je da ovo treba povezati sa onim što se događa s druge strane e, oceana jer SAD u sklopu e, NATO-a su jako važni čimbenik je veoma važan čimbenik, a naročito su vrlo napredni u odnosu na dronove. Dakle, tu imamo jedan zajednički forum e, za upravo takve sustave e, u odnosu na zrakoplovni e, promet i pokušavamo e, uskladiti sustave s jedne i s druge strane Atlantika. Dakle, sve je to vrlo složeno, međutim imamo, ono, imamo u vidu ono što se događa jer jako je važno da imamo E, te standarde za dronove. Imamo jedan veliki europski projekt koji se zove Euromail, mail u smislu medium altitude long endurance, drugim riječima e, jedna platforma za e, zrakoplove koji putuju na duge razdaljine. Dakle, e, to je problem koji imamo mi, ali problem ima i NATO gdje postoji sustav AGS e, gdje e, se puno ulaže, države članice ulažu u to, ali i drugi, druge članice. Neki standardi su tu, međutim još ima posla. Dakle, radimo na tome. Iako se radi o e, vrlo e, udaljenim e, tijelima koji su tijela koja su udaljena i po onome što čine i po onome gdje se nalaze ali aktivno djelujemo svi i nadamo se rezultatima Govorili smo i o vojnoj mobilnosti i to je jedan dobar primjer onog e, što možemo učiniti surađujući s NATO-om i možemo i na taj način poboljšati standarde. Evo tražimo od NATO-a u tom smislu, nato u tom smislu da provjere sve standarde koji postoje u odnosu na e, projekte mobilnosti, a EDA e se bavi projektima vojne mobilnosti unutar Europske unije Imamo jedan nizozemski projekt, u njemu je sudjelovalo puno država članica i tu je jako važan taj aspekt standardizacije. Dakle, i time se bavimo. Evo, neću dalje, možda će moje kolege e, htjeti nešto dodati, izvolite. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Želite li vi nešto e, reći, gospodine predsjedatelju? čujte nisam siguran da imam odgovore. Međutim, prije nekoliko dana sam razgovarao s onima e, koji se bave demonstrator programom 2020. E, gdje ćemo se baviti sa dvije operacije, jedna na Baltičkom e, moru, a druga na Sredozemlju. O čemu se tu radi? E, dakle, radi se o tim sustavima e, kojima se upravlja na tim područjima, radi se o letjelicama e, fiksnih krila ili ne e, ili rotacijskih krila. U svakom slučaju ono što treba uzeti u obzir to je složenost e, svih tih tehničkih aspekata kako bi sve ove stvari postojale na jednom mjestu. I evo ovdje govorimo o zraku, ali ne radi se to samo o zraku, radi se i o podvodnim sustavima, kako se e, ulazi, izlazi iz vode. I e, okvir koji imamo jednostavno nije prilagođen ovim novinama. Teško je e, vidjeti e, teško je standardizirati tu taj regulatorni okvir u svakoj državi članici. E, dakle imamo e, takav okvir, radi se na njemu za pitanja zraka i letjelica u zra, zračnih letjelica, međutim imamo i Treba misliti na ono što je pred nama, što će tek doći. E, tijekom ovih vježbi važno je ako ništa e, uočiti probleme. Dakle, ono što tražimo od sudionika jest da nam kažu s kakvim su se problemima suočili na e, toj administrativnom polju, e, na regulatornom polju, e, nismo na to mislili u početku, ali to pokazalo se da e, je i to potrebno. Naravno, uvijek postoji derogacije, ad hoc rješenja, ali to nisu rješenja koja su otporna na budućnost. I uloga svih ovih e, usluga nije svih ovih koji sudjeluju u ovome e, nije uvijek najjasnija. Sjećam se 2014. smo željeli e, i planirali imati jedan okvir za integraciju ovih zračnih sustava i htjeli smo to učiniti do 15. ili 16. i evo sada smo u 2019. i to još uvijek nismo obavili. Radi se o e, jednom složenom problemu. Pred nama je velika zadaća, a sve to e, tim složenije što je novo. E, ja nemam odgovore u odnosu na standarde nemam konkretne odgovore. Međutim, važno je da države članice objave objasne što se događa kod njih i da onda E, razmjene takve informacije. To sam upravo primijetio kada sam počeo s djelovanjem, pa sam upravo unutar skupine imenovao jednog izvjestitelja EU koji na svakom sastanku objasni najnovija događanja s područja obrane unutar EU. Međutim, ovdje se radi e, o, o informacijama koje se daju E, čisto informativno kako bismo unaprijedili e, ovu suradnju preko atlantsku e, suradnju, naročito na industrijskoj razini. Na drugu stranu, ovo tijelo nato zapravo djeluje u ime država koje predstavljaju NATO i te države imaju različita stajališta u različit, ponekad različita stajališta na e, različitim mjestima, u različitim kontekstima i od nas se tražimo da e, kažemo kako NATO razmišlja i ne možemo sada u to tu odvojiti EU. možda što se tiče EU, tu treba uzeti u obzir i PESCO i EDS. E Hvala. Tehnički e, govoreći, e, mi uključujemo predstavnike sektorske industrije iz EU-a, ali ponekad i države e, koje nisu, iz država koje nisu članice NATO-a, jer industrija govori istim jezikom. možda e, na političkoj razini nećete uvijek imati isti govor s obzirom na e, toga na to ko, tko je sugovornik međutim E, što se tiče industrije, e, tu nema velikih razlika. U redu, hvala. Ovim, dakle, okončavamo ovu točku dnevnog reda i doista vam iskreno zahvaljujem na sudjelovanju i nadam se da ćete se ponovno imati prilike obratiti parlamentu u idućem sastavu parlamenta. A sada posljednja točka dnevnog reda s kojom ćemo početi u 11.30. To su informacije od mm, vježbi NATO Trident Juncture 18. S nama će biti e, admiral Ketil Olsen kao i Alessandra e, Prokopio e, tko radi za operations diviziju NATO. Molim da s obzirom e, da se radi o sastanku in kamera. Dakle, molim e, da e, svi oni koji nemaju potrebu biti ovdje izađu iz prostorije i nastavljamo u 11.30.